Allez, mes chers collègues, nous allons y aller. Nous allons continuer. Dragi kolege, možemo nastaviti raspravu o ovom prvom dijelu mjera za mobilnost. Dakle, počinjemo sa e, našim izvješćem kojim imamo gospodina, izvjestitelja gospodina Vin van de Kampa to je uredba o maksimalnim dnevnim tjednim vremenima vožnje, zatim e, Kilonen i Monteiro de Aguilar. Najprije počinjemo od izvješća zastupnika Van de Kampa. Najprije ćemo dati vama riječ, zatim ćemo imati raspravu sa izvjestiteljima u Sjeni i nakon toga Europska komisija. Izvolite, ako ste spremni, gospodine Van de Kamp. Hvala i vama. Predsjednice, prije svega, prije svega bih e, želio e, reći nekoliko riječi o Jensu Nilsonu koji je bio jedan od trojice izvjestitelja u ovome dosjeu o funkcioniranju tržišta prometnih usluga. Dakle, imamo kao prvo e, Jens o kabotaži za koji je bio zadužen Jens, zatim e, za upućivanje ozača u sektoru cestovnog prometa od e, kolegice Kilonen, a ja sam osobno zadužen za izvješće o dnevnim i tjednim vremenima e, vožnje i minimalnim stankama. I drago mi je da će kolega Ertuk iz socijalista i demokrata preuzeti ovo izvješće. Dobili smo 492 amandmana što je dosta velik broj, čini mi se. I to smo sve sveli na devet e, skupova amandmana koje smo e, već razmotrili 13. ožujka na prvom sastanku sa izvjestiteljima u Sjeni, a 26. ožujka ćemo imati drugi sastanak izvjestitelja u Sjeni. I tu ćemo spomenuti prve kompromisne amandmane. Sutra, e, sutra poslijepodne, e, to se toliko ne odnosi na vas, imat ćemo sastanak na tehničkoj razini gdje ćemo moći razgovarati o nekim tehničkim aspektima iz mog izvješća. Ovi amandmani pokrivaju mnogo toga, e, formulirani su na vrlo precizan način i tiču se sljedećih tema. Jedna od značajnih tema iz mog izvješća su e, laka gospodarska vozila, dakle light commercial vehicles na engleskom, LCV. Ti amandmani idu u smjeru da se e, predloži da se ide ispod 3,5 toni, dakle 2,5 do 2,8 tona vidjet ćemo e, koji će biti konačni rezultat u kompromisnim amandmanima. Dakle, to proširenje područja primjene na laka gospodarska e, vozila također e, ima utjecaj i na tahigraf iako ne na uvjete nastana E, e sada što se tiče samog vremena stanki i odmora, e, ima više e, dakle varijanti za skraćeni tjedni odmor, dakle koliku fleksibilnost predvidjeti za razdoblje od četiri tjedna primjerice, a neki, u nekim amandmanima se kaže da su ove situacije koje imamo dobre u praksi i da E, i zapravo se odbacuje dodatna fleksibilnost koju predlaže komisija. Ono što vam mogu reći jest da će se sigurno e, neće biti lako pregovarati da se iziđe iz te alternative. Zatim što se tiče prijevoza autobusom, dakle da se zapravo e, jednako tretira putnički prijevoz sa teretnim e, prijevozom, to bi se moglo pokazati negativnim, posebno za vozače koji prevoze 50 putnika, bilo da je riječ o dužem ili kraćem vremenu vožnje, e, nije isto i nije potrebno isto vrijeme odmora kao i kad se prevozi teret. Postoji režim od dva, u trajanju 12 dana, neki bi htjeli da se to proširi na nacionalnoj razini, a neki, u nekim amandmanima se predlaže da se e, odgodi tjedni, e, tjedno vrijeme odmora. Imamo još jednu četvrtu temu, a to je e, kumulativno vrijeme vožnje. Neki amandmani, uključujući od one od kolega iz redova Pučana, predlažu da se e, produži vrijeme na 180 sati na 4 tjedna, što mi se čini dosta. I to će sigurno biti predmet teških pregovora ako želimo doći do kompromisnog rješenja. Zatim peta tema je e, tema odmora u kabini. Mislim da je to tema koja je dobro poznata u nekim zemljama, u Njemačkoj i Francuskoj to je već zabranjeno, posebno kada je riječ o tjednom odmoru, ali postoji i neke druge države članice koje istinu drže do te fleksibilnosti koja omogućuje e, dakle odmor u kabini. Kao što ste mogli vidjeti, ja sam predložio da se uspostavi veza između odmora u kabini i e, dobro ekipiranog mjesta za odmor, dobro opremljenog e, dakle, odmorišta. Mi o tome još raspravljamo i nismo još došli do kompromisnog rješenja. Zatim šesta točka na koju želim skrenuti vašu pozornost je pitanje povratka kući. Dakle, da li taj povratak nakon četiri tjedna, nakon šest tjedana ili E, se vraćamo zakonitoj supruzi ili pak ljubavnici, a možda i jednoj i drugoj. Još nije e, donesena konačna odluka i mislim da ovdje ne bismo trebali zapasti u nekakav e, paternalizam. Dakle, povratak u mjesto boravišta zahtjeva nešto precizniju definiciju za to razdoblje trajanja odmora. I zatim još jedno veliko pitanje koji se tu postavlja jest e, kako, dakle, kako to definirati. E, znam da vam predstavlja problem ako e, govorimo o ljubavnicama ili prijateljicama, ali pučani su tu vrlo moderni. No, da se sada vratimo na ozbiljne stvari, dobar dio sadašnjeg zakonodavstva se ne poštuje državama članicama koje nemaju novac ili ne žele izdvojiti novac da bi mogle ispoštovati pravila, nemaju aparate za e, tahigraf, nemaju tahigrafe i e, vrlo je malo razmjene podataka. Tako da imamo mnogo amandmana koje se odnose upravo na provedbu važećih e, propisa. Sada postoji sustav ROUU, to je sustav za razmjenu podataka, možda bismo ga mogli unaprijediti ili proširiti, no mislim da nema smisla govoriti o vremenu vožnje i vremenu odmora ako postoje problemi s provedbom. Mi možemo donijeti najbolje zakone na svijetu, međutim ako se države članice ne potrude da se ti propisi provode u dijelo, onda to nema nikakvog smisla. I na kraju dolazimo do tahigrafa mi smo predložili tahografa, mi smo predložili uvođenje pametnog tahografa 1. siječnja 2020. godine. E, dakle, tu smo imali velik broj amandmana kako bi se podržao to načelo, drugi e, kako bi se podržao datum e, stupanja na snagu. I tu možemo reći da ima još dosta prostora za da se dođe do kompromisa. Prošlog tjedna je Europska komisija informirala vijeće o problemima koji se tiču e, homologacije vozila i uvjeta odnosno preduvjeta e, koji se treba ispuniti prilikom prelaska granice. Mislim da je to sjajno. Komisija je informirala vijeće. Hoće li isto tako informirati o tome i parlament? Ili smo mi ne tako bitna manjina. Ja vam otvoreno postavljam malo pitanje, kako e, bismo znali na čemu smo, evo to bi bilo moje uvodno izlaganje nakon e, prvog razmatranja amandmana na temu e, dakle vremena vožnje i razdoblja odmora. Hvala, sada dajem riječ Izabeli Del Monte u ime kluba zastupnika socijalista i demokrata. Hvala gospodine predsjedniče. Kao prvo želim zahvaliti izvjestitelju ne samo na poslu koji je obavio, nego i na tome što su nas e, uključili. Imali smo već e, vrlo dobar sastanak izvjestitelja u Sjeni. Međutim, potrebno je da imamo i sporazum u odnosu e, s drugim s drugim izvješćima jer su oni povezani i imamo namjeru da do kraja mandata odobrimo ovaj paket. Naravno, postoje različiti pristupi, ali mislim da trebamo pronaći e, sintezu u smislu prava, socijalnih prava i održivosti aktivnosti e, prijevoznika kao i stvaranja jednog konkurentnog unutarnjog tržišta koji poštuje pravila sa jasnim pravilima i sa učinkovitim kontrola. Polazim od tahografa zato što mislim da trebamo odmah to primijeniti i to kako bismo imali kontrolu e, provedbe samih e, pravila. Imamo mnogo amandmana koje, predviđaju sigurna mjesta za odmor vozača s jednim pragmatičnim pristupom koji e, zadovoljava same zahtjeve vozača. Govorili smo o povratku kući. To mora E, biti sasvim jasno. Ne, smije postojati, ne smiju postojati različita tumačenja kako bismo omogućili kontrole i kako bismo omogućili vozačima da se vrate kući, a ne da ostanu izvan svog socijalnog, odnosno društvenog i obiteljskog konteksta u, interesu e, u interesu prijevoznika, naravno sa nekim izuzećima koje možemo još procijeniti. Što se tiče autobusa koji prevoze putnike, Mislim da bi trebala postojati posebna odredba jer između robe i putnika postoji velika razlika. Radi se o potpuno drugačijem prijevozu i zato moramo također izraditi različito, različito zakonodavstvo. Moramo imati različitu modulaciju vremena vožnje i odmora kako bi poštovali e, socijalna prava vozača kako bi uzeli u obzir i sigurnost prometa, ali naravno moramo uzeti u obzir i neke fleksibilne mogućnosti koje moramo uzeti u obzir. I zaključujem, postoje također neka otvorena pitanja, ali sigurna sam da ćemo ih riješiti u sljedećim sastancima izvjestitelja o Sijeni. Hvala. Merci, Madame Hvala vam. Izvolite, gospođo Hvala, gospođo predsjednice. Želim se zahvaliti Vin van Kampu i priključiti mu se. Jens Nilsson je iznenada umro. Nedostaje nam i kada pogledamo dnevni red, uvek se iznova njega sjetimo. Što se tiče vremena odmora, eh, imali smo sastanak izvjestitelja u Sjeni upravo sada. Suradnja je dobra eh, dosta smo suglasnosti postigli, međutim sada već isplivavaju one razlike važno je vidjeti kako su se u praksi iskazale vremene odmora i vremena stanki. Zbog toga ipak želim nekoliko točaka spomenuti koje su važne s tim u vezi. S jedne strane, laka gospodarska vozila nije riječ samo o težinskom razredu, već pitanje je da li to vrijedi na međunarodnoj razini ili samo na nacionalnoj razini. Mislim da je jako važno, o tome smo raspravljali, da bi to moglo postati čak u praksi transnacionalna mm, dostava kruha, peciva i to isključivanje nacionalno, međunarodno, e, zapravo nije nešto što to je pap unio kao argument da ipak moramo uključiti e, praktično rješenje u smislu radiju sakretanja tog vozila. Onda definicija isto tako što je to kod kuće, home, kako je u dokumentu rečeno. Naravno da vozač može biti kod kuće, ali ne mora biti prisiljen ići kući ako to u ovom trenutku ne želi. Pa jako je teško sad tu razlučiti da netko tko ne želi ili ne može ići kući ili kad je riječ o fiktivnom poduzeću da tamo ne može prenoćiti. No u svakom slučaju moramo sagledati upravo kad je riječ o vozačima moramo pronaći praktikabilna rješenja. Vozači kamiona, vozači autobusa imaju različite zadatke i zbog toga nam je potrebna fleksibilnost kad je riječ o prevozu putnika. Svi koji E, vozači autobusa koji su moje goste doveli u Strasbourg ili Brisel, kazali su mi da nisu istovjetni zadaci. Naravno, njihov e, isto tako vremena upravljanja, isto tako i vrijeme vožnje mora se poštivati, ali isto tako e, ima i dionica na kojima se ništa ne događa između jedne i druge točke i tu mora isto tako postaviti svakako rješenje za praksu. Moramo uzeti u obzir i izuzetke. Naravno, mi govorimo o pravilu, ali izuzeci su e, isto tako važni. Primjerica da u slučaju obrtnika, da li on mora imati tahograf, netko ko nije profesionalni vozač i koji ne provodi toliko sati za volanom i koji nema tahograf, da ga se mora tretirati drugačije od onog koji cijeli dan sjedi za volanom. To je nešto što mi je jako važno i ja ću svakako pripaziti na to da se i to obradi. Mora biti moguće da i države članice uvedu iznimke, a kad je riječ recimo o cestogradnji, nekoliko puta sam već čula da kada je asfalt dovršen kao asfalt, onda ga moramo e, moći i dovesti na lice mjesta i moramo ignorirati znači vrijeme odmora u slučaju kada vozač prevozi taj asfalt koji je potreban na izgradnji ceste. Također sam dobila informaciju, a kad je riječ o dostavi lož ulja i kada dolazi do naglog zahlađenja, tada mali prijevoznici imaju poteškoće kada moraju se pridržavati strogih pravila i recimo da stanovnici se ne mogu grijati u tom trenutku ako im kamion sa dostavom lož ulja ne može doći. Prenoćenje u kabini, naravno svakako bi trebalo e, prespavati u hotelu, ovisi o parkiralištima, ali ne smijemo zabraniti jer i kabine su koji puta lijepo uređene i neki vozači preferiraju spavanje u kabini. A isto tako, parkirališna mjesta, posebno o kojima govorimo svakih stotinu kilometara, tahograf. Kao sljedeća tema, svakako E, autonomous driving, e, autonomna vožnja, znam da to još nije tema, ali ja bih voljela da već kod zakonodavstva, da sva pravila koje donesemo, da kroz e, upravo segment autonomne vožnje budu na bilo koje prepriječeni i da moramo imati regulativu koja će i kasnije omogućiti autonomnu vožnju, gdje možemo recimo nekakve sporedne djelatnosti obaviti za volanom kada ne vozimo. Hvala, u potpunosti ste u pravu kada kažete da nam je potreban okvir i da moramo postići rezultate i ne može biti prihvatljivo da se zakonodavstvo ne provodi nakon što prođe kroz dijalog. Dakle, mi imamo obvezu i postići rezultate. Izvolite. Gospodine Taylor, hvala vam predsjednice, zahvaljujem svim kolegama i posebno zastupniku Van de Kampu koji je bio predsjedao sastankom izvjestitelja u Sijeni. Mislim da je taj sastanak bio izuzetno dobar. Mi iz kluba zelenih smo tražili da se skrati vrijeme vožnje, da se dakle suzbije umor tijekom vožnje i broj nesreća da se smanji. I drago mi je da vidim da postoji spremnost e, da se razmotri to, e, taj prijedlog e, povećanja. Čuli smo u više navrata danas poslije podne riječ fleksibilnost. Čini mi se da mi gledamo ovo iz perspektive poslodavca gdje fleksibilnost e, zapravo ne znači da oni rade duže nego sada ili da voze dalje nego što je to do sada bio slučaj. Također se trebamo e, usredotočiti na međusobnu povezanost kabotaže, zatim upućivanje vozača u e, sektoru cestovnog prometa i vremenu vožnje i razdoblju odmora. Naime, tu je zapravo središnja figura, vozač i njegova socijalna zaštita te njegovi radni uvjeti i e, pošteno tržišno natjecanje bez socijalnog dumpinga te ekološki zahtjevi to su dakle sve naši visoki prioriteti. Mislim da ćemo sada na četvrtom sastanku morati razmotriti zadržavanje te odredbe da e, e, se vozači mogu otići odmoriti kući e, ili mjestu boravišta barem jednom mjesečno. U odgovoru na pitanje izvjestitelja tko će snositi trošak za to, pa zašto to ne bi bio poslodavac koji će platiti zdravstvenu, zdravstveno osiguranje, socijalno osiguranje i razne druge troškove. Tako da mislim da bi bilo sasvim u redu da pravo, e, da potvrdimo to pravo vozača na e, vraćanje kući barem jednom mjesečno. Što se tiče tahografa, mislim da bi bilo e, da će to omogućiti provjeru usklađenosti sa zakonskim propisima i slažem se sa ovim ciljenim datumom od 2020. godine. Ne vidim zašto to ne bi bilo tada. Naime, industrija će relativno jeftino e, ažurirati opremu kako bi mogli izići sa najboljim kamionima na evropske ceste uz najbolje uvjete za vozače. I, a koji šef to ne bi htio učiniti? Hvala gospođa Kilonen, izvolite. Gospođo predsjednice, dragi kolege, E, htjela sam zahvaliti kolegi Vimu na dobroj suradnji, ne samo u radu na ovom dosjeu, nego i na svim ostalima. Dakle, tu nam svakako nedostaje Jens, no bitno je da nastavimo njegov rad i mislim da bi nam Jens rekao da pokušamo zajedno pronaći kvalitetna rješenja i da pripremimo ove dosije prije sljedećih e, izbora u parlamentu. Neki od nas e, čak i ne vole riječ fleksibilno, ali e, vozači traže za fleksibilan sustav kada je riječ o vremenu vožnje i razdoblju odmora postoje neke situacije u odnosno različite situacije u državama članicama, ali isto tako i u svakodnevnom životu. I uistinu mi je žao što ne možemo pronaći rješenja za situacije u slučaju nekih e, radova na cesti ili pak e, poteškoća u lukama ili To ne znači da e, treba imati velik broj sati u tom fleksibilnom sustavu ili da to treba biti 24 sata na dan. Ne, možda samo nekoliko sati tijekom kojih se može pametno organizirati vrijeme. A isto tako kako, se trebamo zapitati kako smanjiti birokraciju i e, smanjiti administrativno opterećenje za vozače, tako da moraju ispuniti manje dokumentacije. Mislim da u svim ovim e, dosijejima, sva ova tri dosijeja, mislim da je osnovni izazov e, doći do zajedničke platforme za razmjenu podataka što bi trebalo biti u redu za sve države članice i dakle možda da postoji ta suradnja između država članica i komisije pod supervizijom Europskog parlamenta. A najvažnije kod ovog tjednog vremena odmora jest da Nitko to vrijeme odmora ne koristi u kamionu, nego negdje drugdje. Vrlo je teško ustanoviti e, i definirati dom, dakle i reći nekome gdje bi se to trebao odmoriti, a zatim je isto tako i pitanje koliko za to treba platiti. Što ako netko želi otići natrag kući na Bahamu, Bahame, e, treba li zatražiti od e, vlasnika, e, od prijevoznika da snosi taj trošak? dakle, nije lako doći do rješenja, ali važno je da postoji dobra volja i danas sam e, saznala da su pametni tahografi prljava riječ za neke u parlamentu. Mislim da e, bi to moglo omogućiti da se smanji birokracija za tvrtke i za inspektore, ali isto tako i za vozače. I nadam se da možemo pomoći da e, budući, e, da kamioni u buduće imaju te pametne tahografe, budući da se tu može e, prenositi veli broj podataka. S obzirom na situaciju da vrlo često propisujemo kazne svima, E, pokušavamo promijeniti e, zakonske propise tako da se kazne oni koji su počinili neki prekršaj, no čini mi se da ih ovdje kažnjivamo na kolektivni način i u svim ovim dosjejima i to je ono što me pomalo brine jer oni koji uistinu krše propise E, pokušat će se izvući. Nadam se da ćemo imati dovoljno vremena da dođemo do rješenja koje će e, uistinu zadržati e, izricanje kazni samo za one koji to zaslužuju, a ne da to bude nekakav oblik kolektivnih kazni. Hvala. Robert Zile. Pokušat ću se prebaciti. Želim zahvaliti Vimu na svemu što pokušao učiniti. Dosta smo e, skeptični za uključivanje lakih gospodarskih vozila. Mi smo protiv toga. Vraćanje kući ili doma to je neki pokušaj koji je već napravio izvjestitelj kako bi stvari bile fleksibilnije. Sve što pokušavamo naći, je li to mjesto boravišta, mjesto registracije, e, to nije u skladu sa e, slobodom građana EU da provedu vrijeme gdje žele. I zato moramo vidjeti trebamo li ostaviti to na izbor vozaču. Naravno u tom slučaju ne znamo je li Eh, eh, je li vozač eh, je li poslodavac ima pravo doći kući i vidjeti je li vozač tamo. Dakle, u stvari nije bitno je li vozač se vratio u svoju državu članicu. Ono što je bitno je da ne radi na tržištu svoje države članice. Dakle, ako vozač ne radi i ako je u sporazumu sa poslodavcem da pronađe neko mjesto gdje će provesti svoj mjesečni odmor, to je u redu. Ne možemo kontrolirati ne možemo intervenirati sa razine Europske unije sa, zakonodavstvom na odnos između poslodavca i radnika. Zato to moramo pojednostaviti i učiniti to slobodnom voljom vozača da provede slobodno vrijeme gdje god želi u sporazum sa poslodavcem. E, što se tiče tjednog odmora u kabini, e, mislim da je Vimov prijedlog u redu. Pro, provedba tjednog eh, odmora u kabini, eh, posebno na parkirnim mjestima, a to je već eh, predloženo. Što se tiče akumuliranog dnevnog vremena vožnje na četiri tjedna ili 180 sati, tu nemamo, nema potpore izvjestitelja, ali želim reći ne želim reći zašto, zato što Europa ima i periferne zemlje, a ne samo e, zemlje središnje Europe na visokom tržištu. U uvođenje pametnih tahografa mi se naravno ne slažemo s ovim e, vrlo kratkim rokom od 2020. Mi bismo željeli dulji rok, e, negdje do 2026. ili tako nešto. Možda imamo različita mišljenja u klubu ECR, međutim trebamo je na razumni rok. Želimo to imati e, kao i jedan adut za pregovore kada razgovaramo s vijećem. To možemo učiniti, možemo se igrati s tim rokom i godinama, ali moramo biti otvoreni, 2020. je preblizu. Hvala gospodin Sile. Gospodin Kor. Übersetzung nicht mm, Nisam se smatrao prozvanim kada sam to čuo kroz prijevod. Hvala lijepo na izuzetno dobrom izvješću koje stavlja naglasak upravo ono što bih ja stavio naglasak, a to je u prvome redu nadzoru nadzor samih e, uredbi i direktiva. Tri točke koje bih želio napomenuti. Područje primjene bi svakako trebalo proširiti i na laka gospodarska vozila i sva ona vozila iznad ukupne mase 2,8 tona koji već e, Neko vrijeme su nam trn u oku, jer to su zaista profesionalni vozači koji e, se kreću tim vozilima ispod 3,5 tone i uopće nemaju nikakve ni vremena vožnje, ni odmora. Neki koriste ovu zakonsku rupu kad je riječ o just-in-time ugovorima i onda radije voze robu sa 2,8 tona, je to tri puta, nego li sa većim vozilom izuzetno velika je opasnost e, od ovih vozila i ovu opasnost moramo ukloniti sa cesta. Drugo, Sigurnost u prometu je 12-dnevna odredba u, kod vozača autobusa. Ne znam zašto se one tiču i e, na međunarodni prijevoz, a zašto se ne prenesu i na nacionalne tržište. Bilo bi mi drago kada bismo upravo u tijeku ovog postupka mogli ovo ispraviti. Inteligentni tahografi moraju ući u potrebu daleko prije no što je komisija predložila, tu smo suglasni i ja sam predložio 2020. godina. Po mome mišljenju, inteligentni tahograf bi trebao biti preduvjet za dodjelom licence, a što je isto tako, svakako sam to predložio vezano uz e, zvanje samog e, profesionalnog poduzetnika koji se bavi transportom u ovom segmentu. Lukašenska. Hvala, gospođo Lukašenska, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, i ja čestitam. Hvala, zahvaljujem svim izvjestiteljima u Sjeni. Trudno i wymagać będzie e, wielkiego... u i gospodinu Van de Kampu. Ovi paketi su vrlo složeni i treba ćemo osjećaj za kompromis i isto tako treba ćemo davati određene ustupke. Ja sam predstavila amandmane, e, posebno kada se radi o ovim autoriziranim ili certificiranim parkiralištima. Izvjestitelj je rekao da u tom trenutku e, vozači mogu spavati u kabini. Ja se pitam što će se dogoditi ako ćemo u, nećemo imati u svim zemljama te ta certificirana parkirališta. I pitam se ako s ovim prijedlogom nećemo završiti tako da stvorimo zbrku. jer e, možda neće biti određenih e, parkirališta koji su e, certificirani. Trebamo u izvješću razmotriti sve te aspekte. A što se tiče mjesta odmora, dakle, ne moramo prisiliti, prisiliti vozača da se vrati kući, niti mi zastupnici se uvijek ne vraćamo kući niti u svoju zemlju i zato vozači jednostavno moraju sami odlučiti gdje će se odmarati. Što se tiče fleksibilnosti i tjednih odmora, I što se e, tiče akumulacije vremena koje nije iskorišteno do kraja tjedna, u tom smislu vozač bi mogao posvetiti, e, provesti više vremena u svojoj kući s obitelji, naravno ako ima obitelj. Gospodin Telička, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, mogu biti kratak iz dva razloga. Kao prvo, smatram da je ovo izvješće dobro, uravnoteženo. I dakle, imam dvije, tri stvari koje bih želio spomenuti. Želio bih vam ostaviti to na razmišljanje. Govorimo o pametnim tahografima, ali što u stvari stoji iza toga? Koja je dodana vrijednost u odnosu na trenutne tahografe? ova ideja pametnog tahografa, koje su posljedice toga? Lako je reći 2020. A je, zali, jesmo li zaista provjerili, možemo li opremiti baš sve kamione sa tim pametnim tahografima do 2020. godine? Vidim da gospodin Kramer diže ruku, iako ja još nisam završio, ali bolje da me posluša prije. Šalu na stranu. Koje su e, mogućnosti gdje bi se tahograf mogao e, koristiti? Što se očekuje od tog tahografa? Ako odgovorimo na to, onda ćemo u jednom trenutku doći do jednog e, najprimjerenijeg datuma. Ja nisam protiv, ali mislim da moramo razmisliti jer postoji i dnevnik u kabini da li će to biti do 2020. ili kasnije, a, a te ciljeve možemo postići i drugim sredstvima. Što se tiče zabrane, odmora u kabini, da vidimo koja je sadašnja situacija. E, zašto komisija još nije poslala nikakvo kršenje države članice, iako oni imaju obvezu da jamče sigurnost svojih građana. Ako postoji zabrana, a ne postoje nikakve sankcije, onda to nije najbolji način za zaštitu mog tržišta. S ovim amandmanima i s ovom uvjetovanošću mislim da se te stvari trebaju uzeti u obzir. Ali ovdje ću stati da kako se ne bih ponavljao. Sustav mora moći funkcionirati Datume možemo mijenjati, ali, to, ali moramo imati funkcionirajući sustav na tržištu. To je glavno, glavni cilj. Eh. Hvala gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti gospodinu Van de Kampu na mogućnostima koje nam nudi kada se radi o perifernim zemljama. U izračunu četiri tjedna trebamo imati fleksibilnu mogućnost kako bi se mogli akumulirati satovi e, tijekom tjedna kako bi se mogli vratiti kući. To je veliki zahtjev vozača a da ne budu uvijek, e, da ne moraju uvijek spavati na nekom nesigurnom, možda čak i francuskom parkiralištu. Što se tiče sigurnih parkirališta, najbolje je Idealno, idealno parkiralište bi bilo e, dobro kako bismo, kada bismo imali dovoljna sredstva, kako bismo uvjerili privatne investitore da izgrade takva parkirališta međutim one nisu uvijek sigurne. Sa svim slučajevima koji se događaju danas sa vozačima kamiona i autobusa, a postoji i potreba da, ti, da ta parkirališta budu dostupna. Da ne znači da će e, to zahtijevati nove osobe koje će morati raditi stvari koje im se nameću. Što se tiče pametnog tahografa, on mora pokazati e, e, automatski prelazak granice. Od temelje je važnosti da vozač ne bude odgovoran za određivanje e, prelaska granice. Što se tiče samih sankcija, moramo uzeti u obzir i potrebe bilo da se radi o europskom prostoru, a da ne postoji ta neka vrsta bilateralnosti koja se stvara u nekim slučajevima, a koja je nezadovoljna, nezadovoljavajuća. I zato je za mene izuzetno važno da imamo jedno evropsko tijelo koje bi moglo procijeniti i slijediti e, sve ove norme i njihovu primjenu, inače ćemo se vratiti na situaciju gdje ćemo imati različita tumačenja e, normi među perifernim i tranzitnim zemljama. Hvala. Hvala vam, gospođa Sender. Gospodin Rike, kao prvo e, želim e, čestitati na ovom uravnoteženom izvješću na jednu vrlo osjetljivu temu. Imam kao prvo jedan e, komentar opće prirode. U međunarodnom prometu bi se vjerojatno krivo shvatilo kada bi naši prijedlozi doveli do pogoršanja radnih uvjeta vozača. Dakle, što god podrazumijevali pod pojmom fleksibilnost, moramo biti uistinu oprezni jer e, procjena javnosti, kada je riječ o radu europskih institucija, ne smije dovesti e, do degradacije njihovih životnih uvjeta, nego do poboljšanja istih. Zatim što se tiče ovih e, zaštićenih parkirališta, Naime, o tome se dosta govori kada je riječ o uvjetima odmora, odmora u kabini i tako dalje. I htio bih ovdje naglasiti nešto što možda nije bilo toliko istaknuto do sada. E, dakle, problem je kod e, nije toliko kod izgradnje zaštićenih parkirališta, nego e, u njihovom uzdržavanju, zato što vi morate platiti stražare, e, morate platiti eventualno i videokamere za nadzor, e, tako da e, samo funkcioniranje zaštićenih parkirališta podrazumijeva da su ta parkirališta da se plaćaju. Osim Dakle, eh, mislim da nema šanse da države članice snose troškove za eh, funkcioniranje tih zaštićenih parkirališta kad ih eh, nisu niti izgradile, a u svakom slučaju ima malo takvih zaštićenih parkirališta jer nitko ne želi platiti da bi tamo se parkirao. Dakle, izgradnja tih e, zaštićenih parkirališta i e, troškova, operativnih troškova je bitno pitanje jer neće sigurno e, vozač biti taj koji će iz svoje zarade platiti zaštićeno parkiralište. Drugim riječima, dakle, poslodavac bi trebao dati određenu svotu vozaču i za tu namjenu, ukoliko se to da u gotovini ili se računa kao premija, to znači da će se vozači nastaviti parkirati na nezaštićenim mjestima kako bi zadržali dio tog novca. A to pak znači da ne samo da moramo voditi računa o troškovima eh, funkcioniranja tih zaštićenih parkirališta, nego i da eh, imamo eh, mogućnost provjere korištenja zaštićenih parkirališta kako bi se E, novac koji je za to namijenjen u istinu e, tu i koristio. Dakle, kada budemo imali takav sustav, više neće biti nikakvih problema sa izgradnjom i e, poslovanjem zaštićenih parkirališta. U protivnom, neće biti zaštićenih parkirališta. Ako ih ne bude, onda ćemo krenuti u druge rasprave. Eh, ja, što se, kao što je spavanje u kabini, još uvijek nisam vidio kabinu koja je opremljena tušom. Dakle, na odmaralištima eh, vozači nemaju niti minimalne higijenske uvjete, bez obzira na kvalitetu same kabine u kamionu. Eh, dakle, vidimo da E, tu postoji velika praznina što se tiče plaćanja zaštićenih parkirališta, to uopće nije predviđeno i naći ćemo se opet u istoj situaciji da ih neće biti, a oni koji e, budu tu neće moći redovno poslovati. Izvolite, kolegice, gospođo Dalon Bonoje. Što se tiče e, dakle ovog odmora, e, trebamo se zapitati e, je li nemoguće da tvrtka planira rad tako da u 14 dana imaju barem 45 sati odmora izvan kabine. Mi smo već omogućili skraćeni dnevni odmor, e, skraćeni tjedni odmor od 24 sata, to je već e, povećava fleksibilnosti. dakle ako se dovede u pitanje presuda Suda Europske unije omogući tvrtkama da prinude vozače da tjednima spavaju u kabinama zato što dopuštamo redoviti odmor u kabinama, mislim da je to neprihvatljivo, neovisno o tome je li kamion parkiran na zaštićenim parkiralištima koje već koriste, već postoje, ali se ne koriste dovoljno zato što su na plaćanje. Za mene je to crvena linija. Komisija je odlučila otvoriti Pandorinu kutiju i e, izmijeniti referentno područje od dva na četiri tjedna. E, mi smo isto tako predložili neke amandmane vezane uz maksimalno trajanje e, tjednog odmora i iskođivanje sa e, tjednim vremenom rada. Na prvom mjestu, gospodin Koh, prije 15 godina smo razgovarali o tahografima i uvijek je rečeno postoje iznimke. Međutim, evo sada smo u digitalnom razdoblju i vi mu dajem puno zapravo bez ikakvog nadzora lansirati zakon nema nikakvog smisla. Najjeftinije i najbolje je to učiniti putem tahografa. Ukoliko postoji obaveza do 2020. godine da se pređe na elektronske tahografe, a ako je to jedan ili dva tahografa paralelna, onda je to skupo. Međutim, ako industrija se prilagodi i ako znaju da će to biti do 2020. godine, tada će to ići. Kada je bilo riječ e, o tome da se smanji buka vozila, svi su rekli to neće biti moguće. Međutim, odmah se dogodilo da 6-7 poduzeća i vidimo da su vagoni smanjili svoju buku i Naravno, do 2020. godine, ako se to treba dogoditi, imat ćemo i nadzor nad cijelim postupkom. beta je kazala da bi vozač trebao odlučiti da li će ići kući ili ne pa bilo bi to jako lijepo, ali to vozač neće odlučivati. Kada smo bili u jednoj nadzornoj e, službi, i kada smo E, vidjeli da zapravo na svakodnevnoj razini vozači kamiona su molili same službenike da ih e, provjere jer je 70 sati već na putu i moj šef kazali su ne dozvoljava da se odmaram. To su izuzetno opasne situacije ne samo za vozača već i ostale sudionike u prometu. Ne možemo se tolerirati ovakvu situaciju najbolje, pridržavati se vremena vožnje i e, vremenima razdoblja odmora. Još nešto. Što se tiče nadzora, Van de večeras organizira e, jedan e, skup uh, između dva, dvojce kamionđije svađali se oko toga tko ima bolje mjesto. Njih se nadzire u Belgiji, nizozemskoj 80% vozača se kontrolira 250 eura vozač i 1500 eura kazne za poduzetnika. On mora osjetiti prekršaj. Mislim da je to dobro. A kako su stvari u Njemačkoj regulirano? apsolutno loše i kada su nadzirali vozače nisu išli ni korak dalje, bila je to mala opomena i to je bilo sve. Zbog toga nam je potrebna E, zakonodavstvo na europskoj razini. Ne smijemo e, dozvoljavati da se događaju negativne e, scene jer moramo biti na strani vozači i svakako prava moraju vrijediti u čitavoj Europi za sve. Hvala. Hvala vam gospodine Kramen, gospođa Elizabeth iz komisije saznala sam od kolege Wim van de Kampa da smo spomenuli homologaciju, prelazak granice i o tome se razgovaralo najprije u vijeću, a da nismo mi bili obavješteni u parlamentu. Dakle, bilo je pitanja o parkiralištima, što je sa tom zabranom odmora u kabini? Koje je stajalište Europske komisije u ovom trenutku? Hvala lijepa na ovoj živoj raspravi i na zaista uravnoteženim prijedlozima koje je uputio gospodin Van de Kamp u svom izvješću. Želim podsjetiti da komisija i sama ideja je bila da se E, obuhvate svi izazove vezano uz radne uvjete i konkurentnost kako bismo osigurali, kako bismo imali inteligentnu i mogućnost e, dakle, e, upravljanja na pametan način. Očigledno da ovo izvješće je, za ovo izvješće upućeno dosta amandmana, gospodin De Kamp je upravo obuhvati one blokove oko kojih ćemo raspravljati. S jedne strane zabrana da se koristi razdoblje odmora u kabini. To je bio dio priloga komisija. Sada raspravu vodimo o tome i vidimo da je vrlo interesantno da uvedemo opću zabranu osim ako se vozilo, teretno vozilo, nađe parkirano na osiguranom parkirnom mjestu. A onda smo vidjeli da rasprava ide u smjeru što je to osigurano, sigurno parkirno mjesto, tko će to certificirati, i zaista s dobru volju možemo doći i do prihvatljivih praktičnih rješenja. Međutim, kompliciranije pitanje je kako ćemo biti sigurni da su ova osigurana parkirna mjesta, kako će biti izgrađena doista i kako će se njima upravljati i to po potrebnim količinama ovih parkirnih mjesta u čitavoj Europi. I naravno to je povezano sa raspravom jutros gdje e, bi se eventualno moglo iskoristiti cestarina za dio izgradnje ovih parkirnih mjesta, a isto tako i rasprava o tome da li će to biti obveza država članica kao što je to određeno tnt a isto tako je teško provesti na način kako je to zamišljeno. Isto tako je pitanje da li ova parkirna mjesta trebaju biti komercijalne naravi onog trenutka kada uvedete zabrane, stvarate i potrebu i vozača da koriste na neki način ova parkirna mjesta. Tu smo spremni dati sve tehničke informacije koje nama stoje na raspolaganju. Ja sam vas već obavijestila o pilot projektu koje je predložio gospodin Van Talen i koja se provodi upravo u traženju odgovora na ova pitanje, a e, kasnije tijekom godine ćemo imati rezultate ovog istraživanja. Pitanje povratka kući. Rasprava danas popodne ponovno pokazuje zbog čega je to dobro za radne uvjete samih vozača. Postoji ipak kompleksnost e, odgovora na pitanje što je to kući i izuzetno je teško definirati. Prema mišljenju komisije, Dakle, poduzetnik, prijevoznik treba organizirati vozače tako da se mogu vratiti u dakle sjedište poduzeća i poduzetnika ili u prebivalište samog vozača, to bi bila formulacija koja bi bila fleksibilna, ali bi jasno naznačila koje su to dvije mogućnosti. Slažemo se isto tako da se pruži fleksibilnost e, ovog povratka kući s obzirom na vrijeme vožnje. Trebamo izbjeći svakako situacije kada vozač treba provesti svoj tjedni odmor 15, 20, 30 km od svoje kuće jer je dosegao maksimalno tjedno vrijeme vožnje. Stoga podupiramo i ovakve amandmane. Pitanje pomicanja e, uvođenja pametnog tahografa. Želim biti jasna, vrlo smo entuzijastični kad je riječ o, e, dakle, ubrzamo cijeli ovaj postupak uvođenja. Već sam istaknula da nismo ovo predložili u postojećim prijedlozima. I svi oni koji traže da se e, ovo Mm, ovaj datum postavi kasnije, mi bismo voljeli da to bude ipak prije, a isto tako i rasprava u radnoj skupini vijeća povezana sa pitanjem samog vremena uvođenja. Postavili su se tri pitanja. Gospođo predsjednice i gospodine izvjestitelju, prvo pitanje se ticalo upravo produžavanja E, e, razdoblja provjere uz cestu, dakle sva oni podaci koji moraju biti obuhvaćeni tahogravom. Drugo pitanje koje se postavilo u radnoj skupinu, to je prelazak preko granice i što to znači vezano uz kapaciteta kartice vozača, kako se čitač e, kartice, odnosno kapacitet same kartice vozača može s ovim podacima upotpuniti i uvođenje moderne tehnologije, dakle dobili smo preliminarnu verziju same studije koja je trebala pogledati e, dakle, o modernizacije same opreme, ova studija još nije objelodanjena i svakako ćemo vas obavijestiti u trenutku kada dobijemo e, službeni e, studiju, ali možemo kazati da već preliminarne rezultati koje smo vidjeli u radnoj skupini vijeća doista indicira da broj e, onih vozila koje treba opremiti i broj radionica e, koje trebaju obaviti taj posao, to isto tako imamo i naznaku troškova. Dakle, sam trošak je oko 1000 eura po komadu i još dodatnih 1000 eura za instalaciju, za upute, za vozače, trening vozača, a sama studija zaključuje da je to oko 2026. godine koja bi bila zaista realna godina za modernizaciju tahografa. Naravno i sami kapaciteti radionica nisu uzeti u obzir, međutim nije to samo politička odluka oko uvođenja ili ne uvođenja neki određeni datum, već moramo vidjeti i ovu tehničke kapacitete koje stoje na raspolaganju. Naravno, pristup informacija, razmjena informacija između nadležnih tijela, državnih nadležnih tijela, to je apsolutno potrebno kako bi se upravo provodile i sama direktiva, a isto tako i, e, MS sustav unutarnjeg tržišta bi bilo doista dobar instrument za razmjenu informacije između pojedinih nadležnih službi, administracija unutar država članica, kako ne bismo morali iznova izmišljati neki novi sustav, a ovo bi ujedno značilo i smanjenje troškova. Povezano s tim, to je e, Agencija za rad. Kao što znate, komisija 13. ožujka usvojila novi prijedlog e, za ovu službu koja bi se trebala uključiti i u segment cestovnog prometa. Mi bismo svakako željeli da se iskoristi ova nova struktura i željeli bismo potporu i parlamenta dva amandmana ili dva, dvije skupine amandmana koji e, na neki način mijenjaju ovaj prijedlog komisije gdje smo isto tako kazali da moramo pozitivno na njih gledati i moram istaknuti da želimo pronaći dobro rješenje za sve njih. To je s jedne strane spomenuta fleksibilnost za vozača autobusa koji su pomalo u različitoj situaciji od vozača kamiona te isto tako obuhvaćanje i segmenta autonomne vožnje koji mora biti obuhvaćen i zakonodavstvom koji treba trajati e, čitav niz godina, te isto tako i u tom pogledu obuhvatiti vrijeme vožnje i razdoblje odmora. Komisija se zalaže za profesionalizaciju samog sektora. Mi smo uvijek isticali da želimo proporcionalan pristup i smatramo da je pristup ovom zvanju mora biti prvi korak, ali u ovom trenutku nije bilo potrebno da se tahografe instaliraju u dakle laka komercijalna vozila i moramo zaista vidjeti i ova težinu, ukupnu masu vozila koje treba obuhvatiti, a to je svakako dio jednog drugog segmenta i druge analize. Hvala. Hvala vam, gospođo Werner. Gospodin Van de Kamp. Možete li iznijeti zaključke u odnosu na ovo što je rečeno? Hvala, gospođo predsjednice. Kao što znam, sigurno postoji čitak čitav jedan niz ljudi koji nas slušaju i želim komentirati upravo nekoliko segmenata onoga što je ovdje istaknuto izrečeno. Kad je reč e, o, o Merinom prvom, e, prvoj točki koja se tiče tahografa u lakim gospodarskim vozilima, moramo istaknuti da se ovo tiče e, nacionalne primjene. Ako recimo iz e, Minhena vozite za Hamburg, tada neće biti provjera samih vremena vožnji ili vremena odmora, jer se smatra da to nije e, dovoljno duga distanca. Ako je iz Palermo u Milano, tada također ne, mm, svakako bi u tom segmentu trebalo provjeriti vrijeme vožnje i vrijeme stanke i odmora. Što znači da bi ovo moglo stvoriti zaista velike poteškoće ako idemo još i korak dalje. Svakako imam razumijevanje za ove argumente. Gospodin Teller, e, svakako ovo je povezano sa e, upućivanjem radnika i pitanjem kabotaže. Drago mi je što se pokušava povezati e, sve ove segmenti, jer nitko u Europi nema interese da ove tri tematske cjeline ne budu dakle obuhvaćene u jednoj sveobuhvatnoj suradnji. Pavel Telečka je naglasio dvije važne stvari. Osobno mislim da manje zakonodavstva, a više digitalizacije bi bilo ono što nam je potrebno. Postoje ogromne mogućnosti kad je reč o digitalnim tahografima, a i same generacije se mijenjaju eksponencijalnom brzinom. Pogledajte u Kini, što se događa u SAD-u, pametni tahografi će biti povezani sa GPS-om i moći ćete točno locirati mjesto vozila, a isto tako i mjesto prelaska granice. Sve ove informacije će se bilježiti u tahografu i zbog toga je jako važno da imamo i zakonodavstvo koje će to predvidjeti i tako će nas i tržište slijediti. Ako ćemo pretpostaviti da će se stvari dodvijati do 2029. godine, tržište nas neće slijediti. Stoga želim biti jasan kada ovo ističemo, moramo svakako znati, ja sam vrlo e, pažljivo slušao sve vezano uz modernizaciju. Trošak ne može biti ta prepreka koja bi ove pametne tehografije odgodilo to u nedogled. Trebaju nam pametni tahografi kako bismo imali zaista bilježenje i razdoblja odmora i stanke i vremena vožnje. Što se tiče zabrane prenoćenja u kabini, lako je za Francusku i Njemačku ukazati da ne želimo da itko prenoći u svojoj kabini. Međutim, sve one probleme socijalne naravi, možete vidjeti da je nekim državama članicama vozači dolaze u Nizozemsku i prelaze u Nizozemsku jer ne smiju prenoćiti u Francuskoj, Belgiji ili Njemačkoj. To je kombinacija koja je potrebna ako s jedne strane e, netko želi ostati u noćiti u kabini da to može biti u redu, ali da to mora biti na osiguranom parkirnom mjestu. Njemačka vlada, želim vas podsjetiti, od 1. siječnja ove godine je uvela jedan program za e, odmor na sigurnim parkirnim mjestima upravo zato što vozači mogu e, uočiti sam svoj socijalni status i taj socijalni status se ne može riješiti samim zabranama e, prenoćenja u kabini vozila. Ove e, čuvana parkirna mjesta će svakako morati biti na komercijalnim osnovama. Može se to može riješiti ono pitanje da li će se gotovinom plaćati. Ne, to može biti karticom i vozači bi na taj način bili motivirani da ostanu na nečuvanim parkirnim mjestima i da onda taj novac ostave u svojim džepovima. I imali bismo onda prazna sigurna parkirna mjesta. Ako želite da ostane na takvim parkirnim mjestima, onda to može ići bezgotovinski. Još neki komentari na koje bih se želio osvrnuti. Svakako je točno da bi u nekim državama vozači se mogu vratiti kući, ali ako ste u sudaljenih e, država, svakako bi to mogao biti problem. ukoliko ste iz Estonije ili Španjolske, to neće biti jednostavno vratiti vozača. I želim podsjetiti Kristin da kada ste na putu dva tjedna i kada trebate provesti vikend kod kuće, možete ili koristiti hotel ili ali to je jeftina socijaldemokratski pristup stvarima. Budimo realni i s tim u vezi svakako potrebe vozača kao takve. Još nešto kad je riječ e, o predlogu ELAP unutar kluba zastupnika EPP-a. Osobno sam bio naklonjen tome i morat ćemo svakako obuhvatiti sve ove točke do izbora 2019. godine kako bismo znali iza čega Europska unija stoji i kakve stavove zastupa. Hvala vam lijepo, gospodin Van de Kamp. Već smo razgovarali o tome da bi da agencija koja je zadužena za rad e, ne može biti izlika da se zaobiđe inspekcija na cestama, tako da bi ta agencija trebala svoju nadležnost isto tako razmotriti i cestovni promet i da kako e, isto tako kada budemo imali paket mjera za zrakoplovstvo o tome ćemo razgovarati a imat ćemo i paket za pomorstvo Prelazimo sada na sljedeću temu. To je izvješće zastupnice Kilonen na temu upućivanja vozača u sektoru cestovnog prometa. Izvolite, gospođo Kilonin. Izvolite. Hvala lijepo predsjednice, štovane kolegice i kolege, dame i gospodo. Stvar je ovako, mi moramo pronaći ravnotežu između socijalne zaštite i slobodnog kretanja roba i dobara i ljudi. I funkcioniranje unutarnjeg tržišta moramo stvoriti preduvjete koje će biti pošteno, time što suzbijamo nezakonite prakse. Moramo im biti, e, dakle, i proporcionalni, a da pritom ne stvaramo administrativne prepreke prije svega za E, mala i srednja poduzeća. Moramo povećati atraktivnost zvanja vozača. To će biti jednostavno, kao što biste mogli zamisliti. I neke stvari koje smo identificirali i koje smo konsenzualno prihvatili, kad je riječ o općem prihvaćanju svih upućenih amandmana, a to je E, pojačati europsku suradnju kako bismo suzbili krijumčarenje te isto tako zloupotrebu, e, kooperaciju između država članice i sve ono što komisija s tim u vezi predlaže moramo usvojiti one stop shop i elektronsku platformu a radi bolje koordinacije, razmjene informacije te isto tako primjene Suglasni smo i oko nastavka naše e, suradnje vezano uz e, sustav e, tržišnog nadzora IMI. A isto tako moramo poslati jasan signal vijeću da države članice moraju ubrzati upotrebu e, elektroničkih sustava za razmjenu informaciju za nadzor te cesta, što uključuje IMI i EROM i CMR te isto tako jasna pravila koje će biti jedinstveno implementirati primjena uz najmanju moguću administrativnu prepreku, te isto tako ubrzanje e, uvođenje pametnih tahografa, a isto tako i standardiziranu dokumentaciju na razini Europske unije vezano uz upućivanje radnika, i e, isto tako isplatnih lista za same radnike, provjera radnog vremena koji se mogu odvijati i unutar poduzeća i prostorija poduzeća, ne samo na cesti, moramo imati jedan ravnopravni, fleksibilan sustav, kontinuirano procjenu samih pravila putem Europskog parlamenta, a koje će priložiti komisija. Amandmani koje se tiču upućivanja radnika i međunarodnog cestovnog prometa zasnova su na tome da ostaje otvoreno pitanje da li se pravila oko upućivanja radnika jesu ujedno i najbolji instrument da se riješe problemi međunarodnog prijevoza. Dobili smo isto tako i amandmani koji predlažu alternativne horizontalne mjere u zakonodavstvu koje bi vrijedilo za poduzeća, te isto tako i regulatorna arbitraža. Četiri kategorije amandmana smo uspjeli iskristalizirati kad je riječ o međunarodnom prijevozu. Prvi set amandmana je isključivanje međunarodnog e, transporta iz pravila o upućivanju, drugo da se međunarodni transport omogući isto tako sufinanciranje od prvog dana, treće, dakle, home host, host host sustav i te povećanje onoga što je komisija e, predložila, a to je ukupno tri dana. Što se tiče broja matrikule, imamo različite prijedloge za međunarodne oznake od 1 do 16 dana, a za kabotažu od 1 do 10 dana. Jedino oko čega smo u ovom trenutku suglasni je da tranzit nije e, situacija koja bi se podvela pod upućivanje radnika. Za sve ostalo morat ćemo dobro poraditi nakon uskosa kako bismo dobili dobro rješenje i za prijevozničko poduzeće i za vozače kao jednog dijela logističkog lanca. Pitanje međunarodnog transporta ostaće jedno od najvažnijih pitanja i odluka koje valja donijeti, te isto tako moramo pronaći e, pametne i isto usprkos tome što neki to voli, pametno, inteligentno moramo koristiti, dakle, mozgove i inovativna rješenja koja će e, zadržati sukladnu e, sukladno razinu socijalnih prava i isto tako integralnost unutarnjeg tržišta. Još nekoliko točaka koje moramo raspraviti, a to je prijevoz i eventualne izuzetke iz općih pravila dokumentacija koja je potrebna ići uz vozača, e, recimo, e, dakle, isplatne liste, e, ugovori o radu ili neki drugi dokumenti koji će se izdavati samo u elektronskom obliku za to nam je pak potrebna ova zajednička platforma. Pitanje jezika, isto tako na kojima se traže informacije, koliko različitih jezika će biti u tim e, dokumentima, koji su to, koji su to pošteni, e, dakle isto tako fair play u ovom segmentu, kod nadzora i provjera samih poduzetnika i vozača, nekoliko amandmana vezano uz e, informacije vezano uz upućivanje vozača i koji se isto tako su na tragu onoga što predlaže i komisija. Neki pak predlozi povezani sa obvezom za koje bi preuzela čitav logistički lanac. To je jako važno istaknuti jer moramo raspraviti moguće eventualne sankcije s obzirom na kazne prema svima onima koji zavređuju primiti ovakve kazne, a ne da se kažnjavaju svi u logističkom lancu. Gospođo predsjednice, to je mojih e, nekoliko čarobnih riječi koje sam željela iznijeti i rado ću čuti ono što će moji kolege istaknuti koji su vrlo, vrlo kooperativni. Hvala vam, gospođo Kilonen. Izvolite. Gospodin Deli. Nagyon koja nam je pozitiv Hvala. Što se tiče amandmana, e, dakle cilj je da se smanji trošak za poduzeća ali postoje i neki amandmani koji, s kojima se ne slažem. E, jer onemogućuju funkcioniranje tržišta prometnih usluga. To je tema oko koje se sučeljavaju istok i zapad, to je tako predstavljeno u tisku, a tijekom sastanka smo vidjeli da e, koje je dodatne naknade komisija htjela nametnuti u svom izvornom prijedlogu i e, kakve bi to moglo imati posljedice. Isto tako to vrijedi i za mala poduzeća na istoku Europe. Dakle, cilj je da se što više, odnosno što brže dostavi roba kupcima i to uz najmanji mogući trošak. Iz tog razloga je važno pronaći kompromisno rješenje i e, ne dovesti u opasnost budućnost naših poduzeća. Tu postoji velik broj izazova i potrebno je također riješiti pitanje nedostatnog broja vozača što je problem u većini zemalja i osim tog nedostatka vozača treba e, također pripaziti da ne bude situacija u kojima e, poduzeća iz trećih zemalja dobiju dio tržišta E, vrlo je teško nametnuti naše europske norme tim trećim poduzećima iz trećih zemalja. Moramo ohrabriti poduzeća da zapošljavaju vozače kao dakle neovisne vozače, međutim E, dakle, odnosno kao samostalne djelatnike. E, tu postoji čitav niz mogućih izazova, ali i niz rješenja, što ne govori o tome da trebamo još mnogo toga učiniti. Tu postoji isto tako mnogo razmatranja koje treba dovršiti. Dakle, potrebni su dogovori sa izvjestiteljima o sjeni i nadam se da ćemo na kraju doći do kvalitetnog rezultata. Hvala. Gospođa Ajla Sender, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Ja bih eh, se želio zahvaliti gospođi Kilonen na izvješću, a isto tako ona ukazuje na nekoliko ideja oko smjera kretanja barem kad je riječ o nekim specifičnim područjima i sve ono što je već uključeno i kad je riječ o međunarodnom transportu mogu podijeliti njeno mišljenje kad je riječ o rješavanju upravo kompleksnosti ovih e, samih pitanja. A to je pojednostavljenje koje mu se stremi kako bi sve ovo skupo bilo i provedivo a ne stvaranje nekakvih e, divnih zakonskih rješenja koji u praksi onda neće biti primjenjivi. Želimo da se ove stvari i provedu u konačnici gospođa Kirlen bi htjela svakako slobodno kretanje osoba i robe s druge strane i spriječiti socijalni dumping. Moramo spomenuti da dolazi do diskriminacije kod e, samih kontrola u cestovnom prometu i svakako u državama članicama se provode kontrole, a neki od naših amandmana tiče se i E, dakle, i tematike kontrola. Izvjestitelji u Sjeni će morati još raspraviti detaljnije. Važno je u ovom trenutku da i kontrole imamo i u, kod poduzetnika, ne samo na cesti, kako bismo eventualno spriječili da ne dolazi do bilo kakve diskriminacije. Naravno, trebamo zato inteligentne tahografe, a i sam inteligentni tahograf neće se neposredno i odmah uvesti svakako e, obje platforme koje će uporedo teći. Moramo iskoristiti i platformu ERO i sustav INI. Mislim da je komisija na tom tragu, ako ne, onda barem želimo putiti svoju e, želju da nam da isto tako upute o e, novim tendencijama kretanja elektronskih e, sustava. Time svime bismo mogli dobiti situaciju da kontrole ne blokiraju i ne zaustavljaju kamionski prijevoz, da i sami kamioni nestaju e, neosigurano uz rub ceste, mislim da je to moguće. Pa to smo učinili i kad je bilo riječi o kaznama koje se izreću u slučaju prekograničnog transporta i međunarodnog transporta. Bilo je izuzetno teško kad je trebalo to u mađarskom slušaju. kada smo imali taj slučaj i kada smo analizirali, vidjeli smo da je dosta teško bilo doći do podataka. Međutim, riječ je tu samo o administrativnim postupcima, e, isto tako kontroli samih poduzetnika. Čini mi se da je jako važno da cijeli ovaj sklop e, mora obuhvatiti i e, analizu rezultata koji ipak moraju biti objelodanjeni i suglasno sam s onom prijedlogom komisije koji kaže da trebamo imati učestalije kontrole, da moramo imati dogovorene kontrole na europskoj razini kako u prostorima poduzetnika, tako i na cestama. Kako bismo spriječili diskriminaciju i imali veću transparentnost, želim predložiti obilodanjivanje i obzanivanje samih rezultata. Što se tiče tematike e, službe za rad, Europske službe za rad, bojim se da upravo ova agencija služba e, neće biti u mogućnosti konkretnije postupiti i nastupiti samo u e, prometnom sektoru, već i u drugim sektorima u kojima je pitanje zapošljavanje daleko složenije nego kod nas. Potrebna nam je služba, ne bih žela kazati da bi to trebala biti agencija koja će se baviti cestovnim prometnim pitanjima i koja bi onda imala mogućnost da obuhvati nadzor svih ovih navedenih parametara, te isto tako i e, kontrolu e, same primjene svih e, zakonodavnih elemenata i što bi u konačnici bilo vrlo, vrlo dobro. Kad je riječ o upućivanju vozača, gospođa Kilonin je tu u potpunosti u pravu to ne bi trebalo vrijediti samo na međunarodnoj razini, već e, ovaj prijedlog e, govori o razdoblju od 0 e, dana do 12 dana i više. Gospođa Kilonin je pokušala pojednostaviti ovaj sustav i kazala je da se moramo usredotočiti na samu kabotažu, a s time bih bila suglasna da ne možemo to primijeniti samo tako na e, međunarodni promet. E, I kod kabotaže imamo raspon od nula dana i više od deset dana. Svakako moramo dati potporu malim i srednjim poduzećima i sve one koji nisu e, dakle u cijelosti na neki način se bave kabotažom, već koji to čine povremeno i eventualno predložiti pet dana, a tako je to planirala i komisija. Suglasni smo također da čim to bude moguće, da se uvede pametni tahograf koji može riješiti velik dio potencijalnih konflikata i svakako ćemo podopreti gospođu Kilonen da pronađe potrebnu većinu kako bismo onda imali dobru zakonsku regulativu koja je primjenjiva. Izvolite. Gospodin Zotovski. Hvala. Mi smo već razgovarali o ovome ranije. Dakle, ja e, želim također čestitati gospođi Kilonen. Kao što znate, popis amandmana je podugačak i mi u tim amandmanima vidimo niz različitih stajališta, tako da postoji velik prostor za kompromisna rješenja, a istovremeno nema baš 10.000 različitih mogućnosti. Naš klub će vrlo aktivno raditi na iznalaženju kompromisa. E, mi bismo eh, htjeli reći eh, sljedeće, dakle ono što je za nas bitno jest, eh, da imamo lex specialis što bi prometni sektor isključilo iz pravila o upućivanju vozača u sektoru cestovnog prometa. Zatim isto tako kabotaža koju bi trebalo omogućiti svim pružateljima usluga na zajedničkom tržištu, naglašavam zajedničkom. Također očekujemo kontrole na cestama koje neće zahtijevati od vozača da e, imaju razne dokumente pri sebi i da će se većina tih kontrola moći odraditi u sjedištu poslodavca. Također očekujemo i neke simplifikacije što se tiče administrativnih zahtjeva kako bi se e, što više smanjila birokracija kod upućivanja vozača u sektoru cestovnog prometa. Dakle, mi e, bismo htjeli da e, sve to skupa bude podloženo zdravom razumu jedan cijeli dan ne može e, sadržavati šest sati vožnje. Mi ćemo da kako to sve izraziti i u amandmanima i tu ću sada stati. Hvala vam, gospodine Zlatovski. Gospodine Telička, vi ćete pročitati starište gospođe Bilbao. Da, e, to je točno. Ona nije mogla biti prisutna iz drugih hitnih obvez, zbog drugih hitnih obveza, tako da me zamolila da predstavim njezina preliminarna zapažanja. Ona je također htjela da e, se prenesu njezine zahvale izvjestiteljici na dosad e, određenom poslu. E, ona je također svjesna toga da je ovo vrlo kompleksan dosje i da se o mnogome E, mnogim aspektima treba još razgovarati na razini kluba. Prema tome ona smatra da Albe ne može e, pružiti mnogo detalja u ovoj fazi. E, to je isto tako znak njezine kolegijalnosti. Ona je da kako razradila svoje ideje mnogo detaljnije. Ona smatra da i naš klub ima različita mišljenja tako da je potrebno više vremena kako bi se riješila pitanja kao što e, su baza podataka, osnivanje ili ne agencije, zatim uzimajući u obzir posljednji prijedlog komisije o agenciji za rad. E, zatim također je spomenula e, sustav za ocjenu rizika i raspravo o tome koje oblike prometa treba uključiti ovaj prijedlog, što je da kako vrlo osjetljiva tema, no čini se da ona ipak vidi svjetlo na kraju tunela. Nakon sastanka sa izvjestiteljima o sjeni možemo reći da u odnosu na druge teme kao što su radno vrijeme i e, provjerena u sjedištu, tehničke prilagodbe, da se dakle rasprava kreće u pravom smjeru i ona također ocjenjuje da je ovaj prvi sastanak bio konstruktivan. Zatim tu je isto tako važno da postoje horizontalni e, amandmani za kabotažu i za e, pravila o vremenu vožnje i razdoblju odmora i zato moramo imati otvorenu komunikaciju među klubovima i proces koji će biti transparentan. Nije sasvim jasno kako će se to odraditi, hoće li to biti na razini izvjestitelja ili će u rad biti uključeni i izvjestitelji u sjeni. Ono što jest e, evidentno e, je da su ova tri dosija međusobno povezana i da će svaki dogovor uticati na sva tri dosija. Zatim, e, što se tiče e, upućivanja radu inozemstvu. Dakle, ona moli da se uzme u obzir amandmani 191, 193, 194. Ja sam htio dodati i e, svoje mišljenje, ali s obzirom na ograničeno vrijeme to ću sada ostaviti po strani i nadam se da ćete razmotriti i moje amandmane. Hvala. Ja ću također uzeti riječ s obzirom da sam i ja su izvjestiteljica. Dragi kolege, kao što znate, postignut je dogovor na zahtjev odbora za zapošljavanje o e, direktivi koja se tiče upućivanja radnika na radu inozemstvu. Mogli bismo reći da je to prava pobjeda za sve radnike u Europskoj uniji jer će od sada svi imati jednaka prava neovisno o tome što rade, gdje rade. Također se govori i o naknadama i plaćama, dakle 13. plaći, premijama za rizik i tako dalje. Dakle, moglo bi se reći, s obzirom na trijalog koji je održan, da je tu ostvaren značajan napredak, trijalog je održan jučer navečer. Međutim, tu je i pitanje e, prometnog sektora i kada e, čitam neke od ovih amandmana, reklo bi se da postoji e, posebno zakonodavstvo za cestovni promet i da to izlazi izvan okvira ove opće direktive i tu se ponekad, e, ponekad to djeluje kao da se tu, da je to zapravo izgovor za nepoštivanje određenih prava i kao da tu, se tu ide korak unazad u odnosu na prava radnika iz ove opće direktive. No, u svakom slučaju riječ je samo o cestovnim prijevoznicima. Neki će možda reći da oni su vrlo mobilni, pa nema nikakvog smisla da nemaju ista prava kao i drugi. Međutim, evo ja ću sada nastojati objasniti ovo vrlo jasno. Govorimo o sektoru, o prometu koji ima jedan osnovni problem, a to je upravo ta e, mobilnost radnika, odnosno vozača. Gospodin Lundgren nas je na to podsjetio, on koji je bio vozač. Dakle, ti vozači žive u istinu u uvjetima koji nisu dostojanstveni. To su nedostojanstveni uvjeti za rad. Dakle, oni su u kamionima, neprestano e, na cesti i vidimo isto tako da postoje velike razlike među tržištima. Ja e, ću vam odmah reći da ono što za mene važno je sloboda kretanja u Europi, ali želim da od toga svi imaju koristi. A kada kažem svi, onda pritom mislim na pojedine profesije, zato su potrebna pravila. Zašto to kažem? Zato što ta lex specialis ne smije biti e, izgovor da radnici u cestovnom prometu budu jedna niža kategorija radnika na e, unutarnjem tržištu. Pravila moraju biti jednaka za sve radnike na unutarnjem tržištu, tako da naš cilj ne može biti da se očuvaju dakle na taj način, da se na taj način iskoristi ovaj lex specialis kao trojanski kon kako bi se izmijenilo vrijeme vožnje vozača, pitanje plaća i tako dalje. Ne dolazi u obzir da se isto tako odgurne Agencija za rad i članak 91. koji je pravna osnova za europsku politiku prometa, dakle da to ne, uđe u nadležnost agencije. Naprotiv, ona bi trebala e, imati kapacitete kako bi uistinu pomogla u provođenju zakona, jer najveći problem u Europi je socijalni dumping a za socijalni dumping e, postoji samo jedno rješenje, a to su kontrole. Isto tako, dakle, ne dolazi u obzir da se zatvaraju oči pred pitanjem e, lakih gospodarskih vozila. To je u ovom trenutku činjenica. Vidimo da se njihov broj povećao u međunarodnom prometu unazad nekoliko godina i e, tu se zaobilaze europski propisi. Mislim da to treba sada stati na kraj. I htjela bih vam reći još i sljedeće, dragi kolege. Ove teme zahtijevaju konkretan odgovor. Mi ovdje plešemo po vulkanu i moglo bi se dogoditi da je taj preslonac na kraju eksplodira ili će eksplodirati i nećemo imati rješenja ali onda u tom trenutku se ne smijemo više žaliti. Kad bude prekasno, bit će prekasno. Tako da ja vam sada želim reći e, vrlo jednostavnim riječima, mi imamo obvezu postići rezultate. Mi nismo tu kako bismo smanjili prava i kako bismo e, učinili to da radnici u prometu nemaju ista prava kao i ostali Dakle, cestovni promet mora biti na istoj razini što se tiče prava radnika. Evo, to sam rekla, sad se već bolje osjećam. Možemo ići dalje. Ne, uistinu smatram da e, nemamo pravo na pogrešku. Uistinu, kod ovakvih stvari ne, ne možemo se to priuštiti. Gospođa Juto nije tu. Pa onda gospođa Lukaševska. E, gospodin Lundgren. Ispričavam se. Gospodine Lundgren, izvolite, imate riječ. Hvala, hvala na prvom mjestu. Želim zahvaliti na ovom radu koji je odrađen i predsjednik Karimideli koji je pokazao koliko je važno da tu svakako moramo pronaći rješenje. Ne možemo nastaviti kao do sada, uvijek iznova mogu čuti da svi moraju imati pristup e, zajedničkom unutarnjem tržištu, da je to pravo svih. E, međutim, to nije i pravo svih e, da i isplaćuju bjedne plaće, da se ljudima tretira poput robovima, da moraju živjeti mjesecima u kamionu, da ne vide svoju obitelj niti prijatelje. Ni ne čudi onda da ako tako nešto dozvoljavamo, da ćemo imati svakako problem sa socijalnim dumpingom o kojemu je riječ. Vidjeli smo već da od 2014. godine svi prepoznajemo problematiku. Imamo međunarodni transport i promet, imamo kamione i iz drugih država koji mogu sudjelovati u ovom međunarodnom prijevozu i prevoziti svoju robu. Međutim, to ne smije ići na uštrb zaposlenika koji se izrabljuju, jer time bismo izgubili svaku mrvicu vjerodostojnosti. Ono što je rečeno, kontrola na cestama, to je instrument e, koji u rukama drži policija, dakle u dakle, državama članicama, a isto tako se može koristiti tim instrumentom. Međutim, policija isto tako mora iscrpiti tu mogućnost. To je e, rješenje koje bi bilo, ali smisleno tek nakon inteligentnih e, tahografa kada može točno utvrditi koliko je tko dugo bio za volanom. I ukoliko inteligentni tahografi bi se uveli daleko prije, to bi bilo tim bolje. Policija mora imati u ruci dokazno sredstvo koje može koristiti u eventualnom postupku. Kontrola teških teretnih vozila koja se provodi u državama članicama imamo taj zahtjev i danas prema državama članicama. Međutim, najčešće su to policajci koji zaustavljaju vozilo, koji provjeravaju da li je bilo prekršaje, da li je ispravna dokumentacija, provjeravaju e, da li je vozač u alkoholiziranom stanju. No, trebaju nam temeljite kontrole, E, dakle, prometnih inspektora koji znaju kako stvari teku, koji poznaju materiju, koji u cijelosti znaju hodogram kako bismo imali zaista jedan sveobuhvatan nadzor. Na tome moramo poraditi. Mislim da svi istovjetno e, slažemo se sa ovim e, Hvala, izvolite. Hvala E, dakle, iz ove rasprave koju smo danas održali, možemo zaključiti da nakon nekog vremena počinjemo bolje shvaćati temu na kojoj radimo i mislim da je to dobar znak i to nam ukazuje da ćemo doći do kvalitetnog kompromisnog rješenja. No, htjela bih skrenuti vašu pozornost na jednu stvar. E, mi smo ovdje govorili o slobodi kretanja na unutarnjem tržištu, o toj bazičnoj ideji i nadam se da je to e, nit koju ćemo slijediti tijekom našeg rada. Međutim, što se tiče upućivanja e, radnika na radu inozemstvu, mislim da ne možemo vozače uspoređivati sa građevinskim sektorom, e, dakle gdje radnici dva do tri mjeseca pružaju usluge, primjerice u Francuskoj. Dakle, vozači često samo prolaze e, kroz jednu zemlju, dakle jedan dan su u jednoj zemlji, drugi dan su u drugoj zemlji. Drago mi je da ima ljudi u ovoj dvorani koji smatraju da tranzit i međunarodni promet ne bi trebali ući u primjenu direktive o upućivanju radnika u inozemstvu. Da kako trebamo se boriti protiv svih oblika prijevara ali isto tako znamo da e, Dakle, znamo da postoje fiktivna poduzeća koja zlouporavljaju radnike, e, primjerice radnici rade u Njemačkoj, a dobivaju plaću e, u visini bugarske ili rumunske plaće. Tako da mi je drago da u tom smislu svi razmišljamo slično. Zatim, što se tiče kontrola, kontrole su bitne, potrebna je bolja suradnja među državama, ali to ne bi trebalo dovesti do e, prekomjernih e, administrativnog opterećenja. Ne mogu zamisliti nekog vozača kamiona koji mora sobom nositi čitav niz dokumenata. Smitim da bi dokumentacija trebala biti dostupna elektroničkim putem. Što se tiče kabotaže, Htjela bih također iznijeti sučut e, obitelji našeg dragog kolege Nilsona. znam da nećemo o tome razgovarati danas, imat ćemo sastanak izvjestitelja u Sijeni, ali htjela bih samo reći da je kabotaža uvedena kako bi se ograničile emisije CO2 i nadam se da ćemo i u tom e, kontekstu postići kompromis. Dakle, koliko dugo može trajati kabotaža? Ja se ne slažem sa onima koji su podnijeli amandmane prema kojima bismo trebali potpunosti eliminirati kabotažu. Nadam se da ćemo doći do dobrih rezultata i nadam se da ćemo svi doći do optimalnih kompromisnih rješenja, a to možemo samo ako svi učinimo korak unazad. Izvolite, kolegice Revo ja se slažem e, o ovom što ste rekli vezano uz e, pregovore između vijeća parlamenta o direktivi o upućivanju na radu u inozemstvu i žao mi je što postoji diskriminacija u odnosu na vozače u cestovnom prometu e, s obzirom na direktivu Direktiva iz 1996. godine se odnosi na cestovni promet države članice koje su odlučile e, primijeniti minimalnu plaću su se držale propisa Europske unije. Što se tiče ovoga izvješća, mislim da bi tu trebalo razlučiti međunarodni promet od kabotaže za aktivnosti kabotaže. Da, pokazalo se i na prethodnom glasovanju u Europskom parlamentu, a kao što predlaže komisija pravila o počivanju se primjenjuje od prvoga dana i sve što se ne bi držao tog načela bi e, ispričavam se, ali prebrzo govorite, prevoditelji vas ne uspijevaju pratiti. Imamo vremena. Da čak i u odboru e, za promet neki e, koji brane liberalizaciju prepoznaju to osnovno načelo. Što se tiče međunarodnog prometa, shvaćam da je tu situacija složenja, zato što u praksi e, primjena direktive može izazvati određene poteškoće. U toj perspektivi bih htjela zamoliti da mi izvjestiteljica kaže što misli kako bismo e, rješenje mogli pronaći u odboru za promet, da se primjenjuju pravila e, zemlje u kojoj se iskrcava roba. Ispričavam se, moram, eh, morala sam vas prekinuti. Izvolite, gospodin Koh. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala, gospođo Lenin. hvala na izvješću. Želim biti kratak, treba nam povećanje učinkovitosti kontrola i isto tako smanjenje administrativnih eh, zahvata. Stoga bi eh, provjere tjednog radnog vremena se odvijati u poduzećima, a ne e, na cesti. Istovremeno i države članice trebaju odustati od protekcionističkih mjera, bilo kroz e, povećanje administrativnih mjera ili nečeg drugog. Što se tiče područja primjene, Še moramo isključiti tranzitni prijevoz e, usluga s tome što moramo uvijek iznova upozoravati na to i to bismo trebali isključiti. Želim se založiti za to da kod e, uključivanja upućivanja radnika od kada se blok smatra čitavim danem povećamo sa 6 na 9 sati. To bi bilo sve. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepo, gospodine Koh, gospodine Rike, izvolite. Hvala gospođo predsjednice, ja ću dosta kratko jer je mnogo toga već rečeno e, i argumenti su izneseni. E, tu postoji dvije bitne stvari. Kao prvo, pitanje je hoćemo li raditi više u interesu radnika ili poduzeća. Dakle, koju ćemo stranu prevagnuti, jer ponekad kada se e, brani e, brane interesi prometnog sektora, zapravo se naglasak stavlja na poduzeća. I tu postoje velike razlike između istočnih i zapadnih zemalja i možda Španjolske. Mislim da je to već e, poznato. Mislim da svi zapravo reproduciraju svoju lokalnu situaciju. Gospodin Zlatovski je otišao, ali mislim da on stvarno to pokazao do kraja. Svi dakle brane svoju tezu argumentima koje smo već e, mnogo puta ponovili. Neki e, smatraju da je upućivanje e, rad, na rad u inozemstvu vrlo pozitivan, a drugi misle da je to sramota u Europi. Tako da nije to tako jednostavno razlučiti, nisu, ne radi se tu o bogatima i siromašnima, kako kaže Ines, Mislim da ovo e, Merino izvješće dosta dobro, dosta je uravnoteženo. Jasno je da će ga sad svi pokušati e, nategnuti na svoju stranu. Ima i gorih situacija nego da se dođe do jedne ekstremne situacije, dakle da imamo jednu malu većinu. Ja se osobno slažem sa mišljenjem predsjednice da smo mi parlament europskog naroda, mislim da to ne trebamo zaboraviti i degradacija snažna degradacija radnih uvjeta jedne socijalne kategorije e, zahtjeva više analize u parlamentu. Dakle, s jedne strane mi možemo braniti tu ideju o lex specialis, jer e, međunarodni promet nije bilo kakva djelatnost. Mislim da je problem u tome da se uzme problem e, općenito, da se uzmu pravila o upućivanju radu i međunarodni promet kao takav i e, zapravo izbjeći da se tu e, pozicije postave na krajnje točke. Nadam se da ćemo doći do jednog uravnoteženog rješenja. Hvala vam gospodine Rike, gospodin Van de Kamp. Hvala. Smatram da je upućivanje e, vozača na radu inozemstvu e, posebno osjetljivo pitanje i pitam se nismo li možda ovdje u situaciji da pokušavamo regulirati nešto što je nemoguće. I zato želim zatražiti od izvjestiteljice da se drži načela da treba pojednostavniti situaciju. Keep it simple. E, čuli smo da rečeno je da je sve da je glavni problem socijalni dumping. Međutim, to je negativno gledanje na situaciju. Mi trebamo imati sustav, ne možemo imati sustav koji neće funkcionirati u praksi. Osim toga tu imamo opće propise o upućivanju radnika na rad u inozemstvo i e, moram ovdje konstatirati da se radi o strukturnom upućivanju na rad u inozemstvu. U tom slučaju treba primjenjivati nacionalne plaće. Međutim, u prometu se radi o prekograničnoj djelatnosti u većini slučajeva i vrlo često se događa da vozač u tjedan dana prijeđe tri ili četiri različite zemlje. To bi sve trebalo riješiti, e, to se sve evidentira, dakle postoji trag, i znam, svjesta sam da možda ovo moje zapažanje može biti rizično, ali 2025. godine će e, ovo zanimljivo biti deficitarno i nedostajat će 100 tisuća vozača. Pitanje je hoćemo li to riješiti upućivanjem na radu inozemstvo. Mislim da ne, mislim da će se taj problem riješiti na način da se povećaju plaće. Dakle, te plaće bi se bi trebale konvergirati na unutarnjem tržištu. Ako sada tu uspostavimo opet jedan iznimno birokratski sustav, eh, moram priznati da kod mene to izaziva određene zadrške. Osim toga što je sa eh, vozačima koji nisu iz Europe, možda je gospođa Kilonen to spomenula, primjećujemo da sada dolazi sve veći eh, broj vozača iz Ukrajine, Bjelarusa, Turske Čak smo se već susreli sa vozačima s Filipina na europskom teritoriju. Dakle, ti vozači su vozili europske kamione. Pitam se da li se oni isto tako rukovode pravilima o upućivanju inozemstvu i tko će to se pobrinuti da se to poštuje. Hvala vam. Hvala vam. I odmah dajem riječ gospođi Werner koja će nam iznijeti stajalište Europske komisije. Da, kada govorimo o upućivanju radnika, mislim da je bitno upamtiti da je postojala, postojao sporazum samo o općoj direktivi za upućivanje i to je zapravo teme za raspravu. Upućivanje radnika, komisija uvijek rekla da se to primjenjuje na prometni sektor kao i na ostale sektore, ali naš prijedlog je htio imati posebne odredbe koje su e, koje su specifične za taj e, mobilni dio sektora. Zahvaljujem na vrlo jasnoj prezentaciji onoga što smatram da su e, sastojci za rješenje koje je čudo a bilo bi dobro imati dobru dozu tih sastojaka. Prva stvar je vezana za digitalizaciju prometnog sektora. Imamo mnoge sustave koji već postoje i ne smijemo e, izmišljati nove sustave za razmjenu, za važnu razmjenu podataka. Imamo elektroničku razmjenu koja je od ključne važnosti, ali isto tako moramo biti sigurni da najbolje iskoristimo postojeće sustave kako ne bismo povećali opterećenje. Komisija će zaista paziti da ova razmjena učinkovito funkcionira. To možete biti sigurni. Što se tiče upućivanja, mislim da je rasprava napredovala oko toga je li upućivanje treba primjenjivati ili ne i kakve odredbe imaju najviše smisla za prometni sektor. Moramo priznati, a vidim da u amandmanima postoje različite vrste međunarodnog prometa. Želite li ih e, razlikovati za primjenu pravila o upućivanju radnika to bi možda bilo zanimljivo. Međutim, kada gledamo te amandmane, željela bih vas zamoliti da imate na umu da trebamo pravila koja su jednostavna, kojih je jednostavno shvatiti i primijeniti. Dakle, to je e, razlog zbog kojeg je komisija predložila jedan prag za sve e, međunarodne operacije prijevoza. To me dovodi do nekih primjedbi vezanih za administrativne zahtjeve za primjenu upućivanja radnika. Mi dalje mislimo da je izuzetno važno imati zatvoreni popis zahtjeva kako bismo osigurali da oni koji primjenjuju zakon znaju što traže i da ne postoji diskriminacija u provedbi i kako bi to pružilo pravnu sigurnost i za vozače i za, poduze, i za prijevozna poduzeća. Kom, prijedlog komisije je također želio rješavati probleme koji se danas javljaju, a nekoliko država članica E, imaju različite zahtjeve, a to stvara veliko administrativno opterećenje. Zato bi bilo bitno imati jedan skup europskih pravila. To bi bilo pojednostavljenje. Imamo također e, Također podržavamo ideju da samo dokumenti koji su e, nužni e, treba provjeravati, koje treba provjeravati na cesti i da samo te dokumente vozači trebaju imati sa sobom u kamionu ili u kabini, a sve druge informacije treba provjeravati na, u, tamo gdje se nalazi trgovačko društvo, a ne u kabini. I a to bi, zbog toga bi trebalo poboljšati inf, razmjenu informacija između provedbenih tijela. Ako radimo razliku između općeg upućivanja radnika i upućivanja radnika koje je specifično za određeni sektor, postoje određena pitanja za koje je potrebno pojašnjenje. Pitanje e, tranzita. Sa strane komisije moram reći da smo uvijek smatrali da e, tranzit, e, odnosno provoz ne zahtijeva određene uvjete i ne zahtijeva upućivanje, a drugo je dugoročno upućivanje radnika. Istina je da je e, promet, da promet nije kontinuirana usluga i zato podržavamo odredbe koje će to pojasniti. Hvala. Hvala vam, gospođo Werner. E, gospođo Kilunen, hoćete li izniti zaključke? Izvolite. Gospođo predsjedateljice, dragi kolege i kolegice, zahvaljujem na vašim izlaganjima. Imam sreće. Osjećam se kao sjeverna super žena koja može riješiti sve te probleme. Imamo naš super tim koji, u kojem postoji rodna ravnoteža i koji je spreman raditi cijeli dan i noć kako bi pronašli rješenje. Postoji jedna stvar koju želim danas reći i želim da svi razmislimo o tomu. Izgleda da svaki puta kada govorimo o socijalnom dumpingu u ovom parlamentu ili ovoj prostoriji, mi to glasno izgovaramo kao da ne postoji nijedno trgovačko društvo koje dobro radi a s obzirom da, da sam ja radila u malom i srednjem poduzeću, znam da postoje dobra trgovačka društva koja slijede sve upute, koje poštuju sve propise i koji dobro paze na svoje radnike. I zato zaista ne želim ih sve kažnjavati, jer nisu svi krivi. Također moramo shvatiti da kada mijenjamo uredbu, ne postoji nijedno radno mjesto u Europi bez e, trgovačkog društva. Kada pokušavamo naći rješenje, uvijek kažemo da sve ćemo ih kazniti, svi su krivi, a ipak znamo da to nije tako. Trenutno je problem i to da ako jako promijenimo tržište i ako predložimo takvu uredbu, onda ćemo samo prenijeti problem na treće zemlje i onda ćemo stvoriti još veće probleme u cijelom prometnom sektoru u Europi, a to nije nešto što ja želim da se dogodi. Izgleda da današnje stajalište ovisi o tome da li dolazite e, sa istoka ili sa zapada. A bilo bi dobro kada bismo pokušali izbjeći takvu situaciju koju već imamo u vijeću. Imamo tri države članice koje su provele pravila za međunarodni promet. Njemačka, Francuska i Austrija. A ja moram biti iskrena, ali s ovim Ove pravila nikada nisu bila izrađena za promet i za, sa stajališta međunarodne trgovine. I svi ti slučajevi su u ovom trenutku e, predmeti koji e, traju u sudu Evropske unije. Ja sam na strani vozača koje nekad koriste kao robove. Znam da se to događa u Europi zaista trebamo pravila kako, koja će moći poštovati e, prevozna poduzeća, ali većina njih su mala i srednja poduzeća i poduzeća ako moraju slati e, deklaracije, odnosno izjave o upućivanju na svaku granicu, onda ćemo stvoriti veliki kaos. Hoće li biti i manje radnih mjesta na raspolaganju za europske vozače, a stroga pravila će možda e, također prenijeti radna mjesta u treće zemlje, kao što sam već rekla. I e, nažalost e, obeshrabriti samo zapošljavanje. Zato moramo pronaći ravnotežu između e, socijalnih uvjeta, unutarnjeg tržišta i naravno e, protekcionizma. Ima mnogo stvari o kojima još moramo razmisliti, ali ono što sam ja mislila je da hitno trebamo evropsku platformu za povjerenje i kako možemo izgraditi to povjerenje. Trebali bismo imati platformu na kojoj e, svi dionici mogu pokazati e, svoju odgovornost u smislu socijalnih pravila. I mislim da moramo izgraditi to povjerenje za cijeli prometni lanac i za cijeli sektor. Mislim da nije sve u kaznama, jer postoje i dobra trgovačka društva, postoje dobri dionici na tržištu i s jednim e, uravnoteženim rješenjem moramo shvatiti da koristimo i glas tih trgovačkih društava, ne samo onih koji se ne ponašaju dobro. Da se vratim u svoju kabinu i da nemam odmor, nego da stalno vozim e, kroz Europu i pokušavam naći rješenje. Ako imate nešto u svom sandučiću za pisma e, svakako pošaljite e-mail, pisma i ljubavna pisma ako želite i najbolje želje. Evo, vam de Kamp me ne sluša, on će se oženiti uskoro i neće me pozvati. Da, da, ogovarala sam te, a nisi slušao. Vim nam treba, mi treba poslati nekoliko pusa i e, ljubavno pismo s rješenjem. Ali ako imate rješenja, nadam se da Ismail i Vim imaju rješenje, jer su uvijek zajedno. Ja sam ljubomorna jer smo imali vrlo blisku suradnju prije. Evo, trebaš poslati poljubca i meni, a ne samo njemu. Ali nastavljamo s našim radom. Žao mi je. Vim, nisam baš e, sve pilule uzela danas ujutro. I zadnje riječi su idemo surađivati i ako imate bilo kakve ideje, čak i one pomalo čudne, slobodno nam ih pošaljite, jer trebaju nam sve moguće ideje koje vam padnu na pamet. Kako bi spasili planetu i ostalo. Amen. Hvala gospođo Kilonen na ovim e, ljubavnim riječima. Ali samo gospodinu Van de Campo. Dobro, nema veze, prelazimo na nešto drugo. Podsjećam samo da ćemo glasovati o izvješću 24. svibnja u 9 sati ujutro, kao i o svim ostalim izvješćima. Želim vam mnogo sreće, gospođo Kilonen, i bit ćemo tu kako bismo dali sve od sebe i uputili jasnu poruku Europskog parlamenta. Žao mi je, ali morat ću otići, imam, e, imam drugi sastanak, tako da ću prepustiti mjesto na sat vremena gospodinu Rikeu za posljednju točku, naime za sljedeću točku dnevnog reda, ali evo nastavljamo s radom. Bien, c'est avec euh, déchirement que nous voyons Uistinu nam je e, žao što e, nam predsjednica odlazi, ali evo došli smo do posljednjeg izvješća. Nažalost imamo to jedno izvješće koje danas nećemo moći raspraviti iz razloga e, zbog kojeg smo svi izrazili žaljenje. To da kako nas sve vrlo utječe na sve nas. I došli smo sada do korištenja vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta i dajem riječ izvjestiteljici De Aguiar, koja je izvjestiteljica. Izvolite, imate riječ. Eh, Madame Montero de arrive dans deux minutes. Gospođa dolazi za dvije minute, gospođa Dejagujar. Yes. What in... On Da. perdre tout le Da. là. Voilà, si vous êtes euh, d'accord et afin que nous puissions terminer Ako se slažete da možemo brzo završiti, želim zahvaliti gospođi Monteiro de Aguilar koja nam se upravo pridružila i sada ću joj dati riječ da nam nešto kaže o svojem izvješću na temu korištenja vozila unamljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta. Molim vas. lijepa gospodine predsjedatelju. Ja se ispričavam što sam malo zakasnila. Rješavala sam probleme s oceanima. Međutim, sada krećemo na promet. Zahvaljujem na poslu koju su napravili moji kolege u izradi ovoga ovog prijedloga, kao i na radu tajništva, koji mi je zaista puno pomogao pomogao mi da riješim one malo, one, više stručna pitanja. Moram reći da je ovo izvješće nešto što ide protivno ono o onome o čemu smo razgovarali danas poslije podne. E, radi se o vrlo složenom tehničkom pitanju, postoje mnoge specifičnosti se e, više tiču perifernih država članica. Dakle, postoje neka pitanja koja su odražena u ovom dokumentu. Glavni cilj ovoga prijedloga jeste da moramo postupno otvoriti e, tržište za ovakva vozila bez vozača i postoje napori kako bi se uspostavili minimalni kriteriji e, kao i određena ograničenja. Naravno, radi se o vrlo e, raznolikom području, pravila su različita, zakonodavstvo je različito, tako da ograničenja e, na neke operacije ili ograničenja vezana za nacionalni registar ili vremenska ograničenja, sva ta pitanja su pitanja koja uz pomoć raznih amandmana 81 amandman, dakle imali smo 81 amandman koje ćemo pokušati unijeti u e, konačni prijedlog, kao kompromisni prijedlog. Međutim, željela bih e, još nešto reći Dakle, više puta je rečeno e, nešto što se tiče više država. Dakle, to je podijeljeno i po različitim sektorima i zato je potrebna ova revizija kako bismo izmijenili direktivu. Kada govorimo o tim vozilima, onda govorimo i o razdoblju, točnom razdoblju i o postotku u odnosu na cijeli vozni park. Dakle, koji dio voznog parka u postotku je e, primjeren za ovakvu vrstu e, za ovakvu vrstu e, zakonodavstva. Dakle, u svjetlu onoga što je rečeno danas poslje podne, iako kao parlament i kao institucija pokušavamo stvoriti jedno zakonodavstvo koje nije uvijek u skladu sa stvarnošću, koje nije uvijek u skladu sa, e, sa tržištem i sa građanima. I zato moramo izbjeći stvaranje prevelikih opterećenja. Moramo također osigurati da nadležna tijela olakšaju primjenu e, ovog zakonodavstva, a sa svoje strane e, nadležna tijela koja provode ovo, zakonodavstvo moraju ga naći lakim za primijeniti i zato imamo taj, tu izmjenu direktive. I na kraju mi shvaćamo koliko je važno pitanje zaštite radnika i zato moramo štititi i uvjete rada. Međutim, e, trebamo razmotriti razne, razna pitanja zato što znamo da ovo, e, ovo zakonodavstvo predviđa osposobljavanje i kontinuirano osposobljavanje e, operatera, a to je već uključeno u e, zakonodavstvu, u već postojećem zakonodavstvu. I zato sve ono što je vezano za radnike je nešto s čime se moramo baviti, ali u ovom se slučaju radi o dokumentu o e, najmu vozila bez vozača za prijevoz tereta cestom. To je kako bismo u pravi kontekst stavili ovu temu. Imali smo prvi sastanak izvjestitelja u Sijeni u kojem sam pokušala uzeti u obzir perspektive raznih klubova zastupnika i vidjeti e, koje su, e, koje su pitanja neprihvatljiva za njih a uzevši u obzir sva ta pitanja i pitanja potreba tržišta bez e, stvaranja nepotrebnih prepreka niti nepotrebnih, niti uvođenja nepotrebnih mjera. Dakle, smatramo da je ovo jedan uravnoteženi dokument. Trebamo što je više uključiti prijedloge koje nam stižu a e, moramo naravno to uskladiti s prijedlogom komisije. To je sve za sada. Hvala lijepa. Hvala. A sada u ime izvjestitelja iz Sijene, gospođa Anderson. Kao prvo željela bih zahvaliti izvjestiteljici na vrlo preciznom radu koji je obavljen na ovom dosjeu i na napretku koji je do sada učinjen i na izvrsnom seminaru koji smo održali zajedno s raznim dionicima. Želim zahvaliti i tajništvu jer smo se pozabavili ovim dosjeom jako dobro. Mi se slažemo eh, kada se radi o mnogim pitanjima i mislimo da je ovo važno pitanje koje treba rješavati u smislu toga kako dobro funkcionira tržište na nadzirani i regulirani način i moramo imati dobar e, zakonodavni okvir. Iako nije bilo mnogo pozornosti vezano za ovaj dosije, mi ga smatramo izuzetno važnim. E, pitanja kao što su provedba, osiguravanje da unajmljanja vozila ne podrivaju sve ove stvari e, o kojima raspravljamo na drugim područjima pitanja kao što su baze podataka, registracija, registarske tablice i sl. kao i neka druga pitanja vezana za sigurnost i dobru praksu u području najmljenih vozila. Moram jasno reći da kada se radi o socijalnim pitanjima ne postoji nikakav pokušaj da e, prava radnika ili bilo kakva druga prava e, budu e, kršena. Ako ljudi E, imaju mnogo e, stručnosti u ovom području, ako razumiju zakonodavni okvir, onda će to biti sigurnije i stvarati manje problema. Jedan od koristi koje je spomenula komisija u smislu unajmljenih e, vozila je da će, on, da će biti učinkovitiji u smislu okoliša, imati unajmljena vozila koja su novija, ali moramo osigurati i da osobe koje voze ta vozila, dakle da oni mogu dobro voziti ta vozila kako bismo imali što veću korist za okoliš. Želim reći izvjestiteljice da se uopće ovdje ne radi o pravima i socijalnim pitanjima, nego da imamo jedan okvir koji funkcionira za cijelu Europu. Hvala. Hvala. U ime CERA ne vidim da je itko tu. E, gospodin Telička će uzeti riječ u ime kluba zastupnika Hvala gospodine predsjedatelju. Nažalost, naš izvjestitelj je e, u Sijeni, gospodin van Interborg, nije mogao doći jer ima druge obveze, međutim, e, zamolio me da govorim u njegovo ime i da spomenem nekoliko stvari. Kao prvo moramo e, maknuti nepotrebne e, prepreke kako bi operateri mogli učinkovito funkcionirati u cijeloj Europskoj uniji. Minimalna razina liberalizacije za unajmljena vozila, međutim e, mislimo da su ova ograničenja proporcionalna. Države članice mogu ograničiti korištenje unajmljenih vozila sa najvišom razinom od 25 5%. Međutim, ako postoji e, manje od četiri e, vozila, može se unajmiti samo jedno vozilo. Države članice će omogućiti unajmljena vozila e, da se ona koriste četiri konsekutivna mjeseca, a drugo, druga primjedba je da države članice ne smiju više ograničavati korištenje unajmljenih vozila od više od šest tona. Ja se slažem s komisijom e, i protiv je amandmana da se zadrže e, trenutna ograničenja. To je sve. Hvala lijepa. Hvala gospodine Telička. A, nemam još nikoga ili možda gospođa Elas. Hvala gospodine predsjedatelju. To nije pitanje za prijevoz tereta. Ovdje se govori o najmjenim vozilima općenito. Moje pitanje komisiji sljedeće. Je li bi bilo moguće u bliskoj budućnosti uspostaviti, odnosno izraditi smjernice za unajmljena vozila i za agencije koje iznajmljuju vozila? mogu li se te smjernice uskladiti? Jer ako želite unajmiti vozilo u državi članici i ostaviti je u drugom gradu ili u drugoj državi članici, to je u, u redu, koristit ćete standardne cijene. Međutim, ako unajmite auto u Francuskoj i ostavite ga u Španjolskoj, onda ćete morati e, dodatno platiti i imat ćete dodatne komplikacije. Pa se pitam ako u bliskoj budućnosti bi komisija mogla razmotriti to pitanje i izraditi jedan okvir za usklađivanje kako bi pomogla radu e, agencija za iznemljivanje vozila. Ako možemo olakšati takvu razmjenu, mislim da bi to olakšalo život mnogim ljudima. Hvala. E, sada ponovno riječ ima komisija. Gospođa Werner. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala na izvjestiteljici, gospođi Montero i svim zastupnicima za amandmane. Ne radi se o socijalnom prijedlogu, dio paketa, radi se o prijedlogu unutarnjem tržištu. U stvarnosti danas imamo dobar broj država članica koje već omogućavaju svojim operaterima da koriste unajmljena vozila, uključujući i u drugim državama članicama. Nitko od njih nije e, prijavio neke ozbiljne probleme, a imaju koriste u smislu učinkovitosti kako bi se povukla određena ograničenja i dale veće mogućnosti gospodarskim subjektima, posebno kada se radi o, e, sezonama. E, ja se slažem sa amandmanom iz članka 2 prijedloga koji kaže da kada operater može koristiti unajmljeno vozilo u svojoj zemlji e, poslovnog nastana, onda mora moći to koristiti u cijeloj Europskoj uniji bez obzira na to gdje je registrirano to vozilo. Zaista ne postoji razlog zašto država članica, osim one u kojoj e, operater ima poslovni e, nastan, može diktirati pravila o tomu. Međutim, postoje nekoliko amandmana za članak drugi. Mislimo da bi komisija e, se bolje trebala, bolje trebala razmotriti članak treći koji omogućava zemlji poslovnog nastana da e, uvede neka ograničenja, a neka od tih ograničenja vodi želja da se izbjegne izbjegavanje, odnosno utaja poreza. Znate da postoji različito oporezivanje iz jedne države u drugu i zato postoji mogućnost da operateri e, mogu na neki e, način e, unajmljivati, odnosno prenositi vozila u druge zemlje koje imaju povoljnije porezne stope, a to bi trebalo izbjeći. U našem prijedlogu već imamo jedno takvo ograničenje kako bismo to izbjegli, a to je da ograničimo dužinu korištenja unajmljenog vozila. Vidimo da neki amandmani žele e, smanjiti ovaj minimalno razdoblje na jedan mjesec, ali mi mislimo da bi to bilo previše drastično i išlo bi protiv svrhe, a to da se e, bolje nosimo sa sezonskim e, potrebama. Isto tako imamo jedan broj amandmana koji će omogućiti državama članicama da i dalje ograniče ograniče unajmljivanje e, gospodarskih vozila za vlastite operacije. To bi bilo protivno namjeri komisije jer e, unajmljena vozila mogu povećati fleksibilnost e, i učinkovitost operatera i ne vidimo razloga zašto se moramo drugačije tretirati operacije na vlastitu, za vlastitu potrebu. Ako operater nema drugu E, drugi izbor može kupiti e, vozilo i premalo ga koristiti, a vidimo da prosječno bi to rezultiralo e, jednim voznim parkom sa starijim vozilima. Isto tako u statistici vidimo da e, operateri koji za vlastite potrebe imaju vozila već e, imaju takve probleme u zemljama koje imaju takva ograničenja u odnosu na one koje nemaju takva ograničenja. Crvene linije su vezane i za provedbu provedbu treba e, provoditi e, uz niske troškove i malo opterećenje i zato podržavamo amandmane koji e, predviđaju korištenje digitalnih, mehanizama, posebno elektroničku registraciju i da registracijska tablica svakog vozila nu bude e, evidentirana u nacionalni registar u stvarnom vremenu i e, uvidom u taj registar operateri će znati e, koje je vozilo u vlasništvu, a koje je unajmljeno vozilo. Moramo uzeti u obzir proporcionalnost sredstava koja se koriste, a to je prizma kroz koju bi željeli da razmotrite ove amandmane. Sve u svemu, ovo je jedan prijedlog koji bi trebao pomoći operaterima, koji bi trebao e, učiniti unutarnje tržište učinkovitijim i da imamo e, i da nemamo pravila koje je teško e, opravdati u gospodarskom smislu. Zato trebamo imati proporcionalna i učinkovita pravila. Hvala lijepa. Hvala gospođo Werner. I da zaključimo, kolegica Monteiro de Aguiar. Apenas para ehm, dar nota Hvala lijepa. Na našem sastanku eh, izvjestitelja u Sjeni, na posljednjem sastanku rekli smo da ćemo se baviti s pitanjem eh, razdvajanja članaka dva, drugog i trećeg, kada se radi o ograničenjima. Dakle, popratit ćemo E, nacrt komisije i onoga što želi vijeće. Zahvaljujem na vašim primjedbama. Gospodin Sender, koji nije izravno povezan e, za ovaj dokument. Da, da, znam. Međutim, željela sam reći da ovaj naš dosje je vezan samo za vozila u najmu. Hvala. Hvala vam kao i što se tiče ostalih dosija iz paketa za mobilnost 1. E, glasovanje ćemo održati 24. svibnja od 9 sati ujutro. Pretpostavljam da će trajati čitavo jutro. E, ako sada više nema pitanja, onda vas želim samo još podsjetiti da ćemo se sljedeću sjednicu imati 12. travnja 2018. godine u 9 sati ujutro i želim svima ugodan kraj radnog dana.